Dear colleagues, Dragi kolege, moramo glasati i biti brzi zato što nam u deset dolazi povjerenik. On je već vani. Tako da moramo biti vrlo brzi. Gospodje McGinnis, izvolite. Hvala vam. Molim vas za strpljenje. Nemam svoju karticu, tako da mogu li dizati ruku uh, u glasanju. Hvala vam. In the card, uh, because we are going to have uh, later one long vote. Dobro, molim, e, pozovite osoblje da vam donese karticu zato što imamo kasnije jedno dugačko glasanje. Počinjemo sa točkom 18 dnevnog reda. Prihvaćanje izvena protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. Glasanje je otvoreno. Everybody had voted. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Druga točka je izmjena protokola o teškim metalima uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Nacrt izvješća je usvojen. Now we are going to the point 23 now. A sada prelazimo na točku 23 dnevnog reda. Izvješće jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima. Izvjestitelj je gospodin Zofoli. Počinjemo sa amandmanom broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Ne, znači ovo preskačujemo, ispričavam se i glasamo o kompromisnom amandmanu broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 39. ostavku broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromisni amandman broj četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman ispričavam se, amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 53. Drugi dio. Kao novi tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Amandman 69. Tko je za? Protiv? provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 70, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 72. dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 82. Tko je za? protiv, suzdržani provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Amandman 78, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Nitko. <laughs> Tko je protiv? Dobro, sad je sve jasno. Odbija se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 96. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 98. Poimenično glasanje koje tražio FDD. 90, 19 osoba podupire zahtjev za pojmeničnom e, glasanjem. Tko to podržava? Nema vas 19. Dobro, glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman A sada ćemo glasati o amandmanu 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 104. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 104. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo elektronički o E, nacrtu mišljenja ovako kako je izmijenjen. Zatvaram glasanje. Čestitam izvjestitelju Zofolju. A sada prelazimo na izvješće Marka Demesmakara o strategije Europske unije o biološkoj raznolikosti. Počinjemo sa amandmanom 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasamo o kompromisnom amandmanu broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? sutržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. A sada glasamo o amandmanu 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman... Ne, e, vraćamo se, provjeriti ćemo amandman 96. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Amandman se usvaja. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 10. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvoja se. Amandman 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. a kolegica Megines je glasala, dakle odbija se. Amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 145. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 303. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 309. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 332. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 157. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 158. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. 161. Provjera. Glasanje je zatvoreno. otpija se. Kompromisni amandman broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 165. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Amandman 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. A sada glasamo o amandmanu 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Eto, odbijam za jedan glas. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. A ne, usvojen je ipak. Amandman 175. Tko je za? A ne, ispričavam se, moramo glasati o 176. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Tutti. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Votiamo adesso. A sada glasamo o 177. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 220. Tko je za? Ne. E, glasamo o amandmanu 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 209. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 215. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 235. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti il voto? Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 226. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 15. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 252. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 252. dio. Oprostite, moramo preći na amandman broj 259. Tko je za? Protiv? Sustržani? Odbija se. 265. Prvi dio. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 260. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na amandman 258. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 261. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 262. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 269. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 270. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 271. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 16. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman broj 278. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 279. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 280. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 276. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li glasali svi? nam glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman broj 277. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Odbija se. 281. Tko je za? Protiv? Sustržani odbija se. 282. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 283. Tko je za? Protiv? Sustržani odbija se. 286. Tko je za? Protiv? sustržani, odbija se. 285. Tko je za? Protiv? sustržani, provjera. Jesu li glasali svi? Zatvoram glasanje. Odbija se. Prelazimo na 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 289. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni broj 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 306. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Usvaja se. 308. Tko je za? Protiv? Sustržani? Usvaja se. 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 307. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 310. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 322. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 316. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 320. tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Odbija se. Prilazimo amandman 323. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Tristo dvadeset tri. Još jednom. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 324. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 327. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 325. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 329. Tko je za? Protiv? Provjera. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Odbija se. 330. amandman e, se ne raspravlja. 328. stavljam na glasanje. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 331. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 326. Za? Protiv, suzdržani, provjera. Votato tutti. Jeste li glasali svi, zatvaram glasanje, odbija se. Kompromisni broj 19, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 326, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 338, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 340. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 341. Tko je za? Protiv? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 20, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 345, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 346, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 21, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 353. E, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 350. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 352. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 354. Za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 22. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 362. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Avete votato tutti il voto? Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje, odbija se. Amandman broj 364. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 363. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Odbija se. 366. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio 366. amandmana tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, čini mi se, međutim provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 365. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 367. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 312. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 368. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 369. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 370. Provjerimo. Provjerimo. Jeste li si glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, sada amandman 370. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 371. Tko je za? Oprostite. Ne, 371. zapravo se ne razmatra jer je već pokriven drugim amandmanima. Prelazimo na amandman broj 372. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 373. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na uvodne odredbe. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Rekao bih da se odbija, međutim provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman broj 11. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. prvi dio. Tko je za, protiv, provjerit ćemo. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio 19. amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerao. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman broj 20 koji je za protiv. Suzdržani usvaja se. 22. Tko Ne, provjerit ćemo. U redu. Dakle, 20. amandman tražite provjeru tog amandmana. Usvaja se. Da, oprostite, e, zatvorio sam glasanje. Sve jasno vidio sam. E, čisto svako toliko ne vidim i poneke ruke. Hvala. Dakle, amandman 20, tko je za, protiv, suzdržani, odvija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 29. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 30. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Svi glasali svi, zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Glasali svi. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? suzdržani, rekao bih da se odbija. 38. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. peti tko je za, protiv, moramo e, glasati, staviti na glasanje amandman broj četiri. Dakle, stavljam na glasanje četvrti amandman zato što je usvojen kompromisni amandman broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. ste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Odbija se. 32 prema 32. Amandman šesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sedmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Predlazimo na mišljenje odbora 9. 9 broj 2. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 9, broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, broj 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 broj 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 9 broj 8, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na deve broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 9 e broj 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9 e broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9 e broj 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. broj 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9, broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9, broj 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9, broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I konačno glasanje elektroničkim putem. Dakle, o cijelom tekstu. Jeste li svi glasali? Sada jeste, dakle je glasanje, e, usvaja se i čestitam izvjestelju Demizmakeru. Gospodin Peterle, izvolite. Dakle, predsjedniče, hvala ti na novom sustavu popisa za glasanje puno je jasnije i bolje napravljeno. Prema tome, sretan Božić, hvala. Ali sastanak nije završen jer u 11 sati e, e, dolazi e, povjerenik Miguel Arias Kanjete, a u međuvremenu ćemo napraviti kratku stanku. as you wish. Dear colleagues, we have here... Uh, ovdje imamo povjerenika Eliasa Kanetea. Zahvaljujemo što je došao k nama danas, uh, tako blizu Božića. Mislim da je to važan trenutak da razmijenimo mišljenja sa povjerenikom koji je zadužen za a, okoliš e, i za pregovore u, u Parizu o klimatskim promjenama. Vrlo nam je drago što imamo priliku da s njime razgovaramo o rezultatima COPA 21 u Parizu. To je bio vrlo veliki uspjeh za Europsku uniju. Vrlo mi je drago za E, naš e, uspjeh u Parizu, ali isto tako da smo imali e, mogućnost da sa izaslanstvom Europskog parlamenta budemo zaista uključeni u rad komisije i vijeća i u rasprave u Parizu. To je bilo odlično iskustvo. Zahvaljujem povjereniku za sve informacije koje nam je davao za vrijeme pregovora. Odmah ću dati riječ povjereniku onda ćemo, e, siguran sam, imati e, vrlo plodnu raspravu da će mnogi kolege htjeti uzeti riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, e, poštovani zastupnici. Vrlo mi je drago što sam ovdje da mogu govoriti o kopu 21. U prvom bih redu zahvalio vama i izaslanstvu na COP21 koje su vodili Giovanni Lavija i Matijas Grote za vrlo dobru suradnju i podršku za vrijeme Pariškog samita. E, kao što sam rekao na plenarnom zasjednju prošlog tjedna, Europski parlament je igrao važnu ulogu u klimatskoj politici. A vi ste ključni igrač u raspravi o ovom području, ali još važnije Vaš je rad bio ključan u oblikovanju europskog zakonodavstva, a europsko zakonodavstvo e, donosi promjene u dekarbonizaciji naše e, gospodarstva i konsolidira naše globalno vodstvo u klimatskoj politici. U tom duhu htio bih vam odati priznanje. E, prošlog tjedna su me pitali jesam li zadovoljan sa rezultatima u Parizu. E, ja da, Eh, sretan sam i eh, olakšalo mi je eh, stvari sada. U prvom redu imali smo Imamo sada pravno obvezujući međunarodni sporazum koji će nam dati alade da ograničimo klimatske promjene na ispod dva stupnja. To je sada nepovratan proces. Drugo, nakon mnogih godina u kojima je međunarodna zajednica okljevala o mnogim važnim geopolitičkim problemima u Parizu smo ujedinili zemlje svijeta i e, na radu na zajedničkom cilju. To pokazuje da multilateralizam e, još uvijek funkcionira kad se suočavamo sa globalnim izazovom. E, Ujedinjeni narodi su ovime dobili novi zamah. I treće, nakon turbulentne godine za Europu, Europska unija i njene države članice e, su sada preuzele vodstvo i proizvele rezultate. Govorili su jednim glasom i e, e, uspjele su u stvaranju široke koalicije visokih ambicija a to je kritično u osiguranju globalnog sporazuma. Pariz je bio kulminacija e, godina napora Europske unije da dođe do e, univerzalnog multilateralnog klimatskog sporazuma. E, postigli smo sljedeće, dugoročni cilj, drugo, snažan revizijski ciklus i čvrsta pravila transparentnosti i odgovornosti Pariški e, sporazum e, je donio rezultate u ova tri ključna elementa. Počet ću s prvim ciljem. Po prvi puta u pravnom sporazumu potvrdili smo dugoročni cilj e, da rast globalne prosječne temperature zadržimo na znatno ispod dva stupnja predindustrijske razine. E, komisija pozdravlja e, priznavanje e, potrebe da se ograniči rast temperature na stupanji pol. O, ovaj Stoga smo u Parizu E, zaključili da se vraćamo svakih pet godina i e, napravimo reviziju sporazuma. Prvi puta će se to e, dogoditi 2018. Tako ćemo pratiti proces i stoga je Europska unija insistirala na petogodišnjem revizijskom ciklusu. Trebamo također jako transparentnost i odgovornost, zato trebamo pravila Bez e, multilateralnih e, e, pravila te rezultate nećemo moći postići. Po Pariškom sporazumu sada zemlje imaju obveznu obvezu da slijede nacionalne mjere suzbijanja klimatskih promjena. Esencijalni elementi koje smo identificirali kao prioritete uključeni su u sporazumu, ali sporazum integrira i još jedan važan element, a to je paket solidarnosti koji sadržava odvere odredbe o financiranju e, suzbijanja klimatskih promjena. Europski parlament i ovaj odbor stalno e, inzistiraju na tome da treba financirati suzbijanje klimatskih promjena. Cilj je da se mobilizira 100 e, milijardi dolara do 2025. godine. E, potiču se zemlje da daju financijsku podršku. E, imamo, nemamo sada više strogu podjelu između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja. I to je još jedan primjer važnog napretka koji smo postigli Moramo uživati u ovom povijesnom trenutku, ali e, taj rad je tek počeo. Početkom 2016. E, komisija će raditi na provedbi Pariškog sporazuma Europskoj unije i e, veselim se suradnji sa Europskim parlamentom na tom području. Komisija će podnijeti prijedlog za odluku vijeća da se potpiše Pariški sporazum u ime Europske unije. Prošlog tjedna Europsko vijeće e, je pozvalo komisiju vijeće da do e, e, ožujka 2016. ocjene rezultate COPA 21 naročito u svjetlu klimatskog i energetskog okvira za 2030. godinu. E, e, prijedlog e, za revidiran sustav trgovanja emisijama počeo je proizvoditi rezultate za naš cilj suzbijanja klimatskih promjena za 2030. godinu. Sljedeći korak jeste da se pokriju sektori koje ETS ne pokriva. E, sljedeće e, godine komisija će dati prijedlog o zajedničkim naporima za smanjenje od 40%. To će biti povezano sa zakonodavnim prijedlogom kako integrirati e, promjenu korištenja zemljišta i šumarstvo u sve ove odredbe. E, e, inicijativa koja se planira za sljedeću godinu e, je također uključuje i tržište električne energije. Tu imamo uključen i obzor 2020. Tu već imamo velike doprinose. E, promjene klime i e, provedba Kopa 21 e, stalno će se pojavljivati u međunarodnim pitanjima i poslovima, uključujući na skupini G20 i G7. Isto tako u sklopu konvencije UN-a o promjeni klime imamo još mnogo neobavljenog posla E, to su detaljne odredbe o transparentnosti i odgovornosti, strategije za nisko ulično gospodarstvo za 2050. kao i follow-up akcijske agende e, Lima Paris. E, ključno je da nadograđujemo ovaj zamah. Hvala vam još jednom na vašim naporima. Uspjeli smo u tome da Paris postane ključni trenutak u europskom vodstvu prema globalnom niskougljičnom gospodarstvu. Hvala lijepo povjereniče, mislim da sada odmah možemo početi sa raspravom. Imamo popis govornika, počet ćemo sa gospodinom Lizijom koji će govoriti u ime EPP-a. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa povjereniče za sve vaše napore. Mislim e, da e, e, ne mogu sažiti ove pohvale gospodinu Kanjetu nego što je to napravio kolega Bas prošlog tjedna na plenarnoj sjednici. Evo sada ga jednom možemo hvaliti i možemo hvaliti i komisiju i vijeće za ono što su postigli u Parizu. E, naravno, nije sve zlato što sja, ipak je to bio uspjeh, uspjeh za Evropsku uniju. Politička ocjena da e, nakon što smo u Evropskoj uniji imali mnoge e, poteškoće, sada smo postigli uspjeh i na taj uspjeh možemo biti ponosni. Imam jedno konkretno pitanje o jednoj temi koja nam je uvijek bila važna. Uh, uključe uključenje um, uh, zračnog prometa i uh, pomorskog prometa. Prema članku 4 imamo tu neke zahtjeve za ICAO i za agenciju za pomorstvo, međunarodnu agenciju za pomorstvo. Mislim da nakon Pariza možemo pojačati pritisak na ove dvije agenciju agencije za zrakoplovstvo i za pomorstvo. Sve se države moraju obvezati e, da će se držati ciljeva. Željeli bismo da oni budu još ambiciozni, ali svakako e, tu moramo uključiti i zrakoplovstvo i e, pomorski promet. Da, Paris je bio uspjeh još jednom hvala povjereniku. Mislim da je se e, Evropska unija dobro prezentirala. E, e, imali smo druge, druga konferencije kopa gdje su se države prezentirale individualno. Prema tome skidam šešir i pohvaljujem komisiju i vijeće. Mislim da smo vrlo dobro nastupili. E, ono što smo naučili u Parizu jeste e, da diplomacijom možemo mnogo toga postići. 195 e, država i to će biti moje prvo pitanje koliko daleko ide ono što je Laurent Fabius počeo na području klimatskih pregovora koliko E, može e, Europska služba za, za vanjsko djelovanje tu biti aktivna. E, u, tu imamo jednu jedinicu za jedan odjel za klimatske promjene. Kako ćemo surađivati u budućnosti? Zrakoplovni promet i pomorski promet to se sve dogovaralo u, e, tajno u sa kineskom e, delegacijom. E, imam tu osjećaj da tu živimo nekako na dva planeta, Kina i Ujedinjeni narodi s druge strane. Peter Lize upravo govorio o ovom pritisku koji moramo vršiti možemo li očekivati neke promjene o e, ciljevima za e, emisije iz e, brodskog prometa, iz brodarstva. Tu moramo nešto, ne znam da li tamo možemo poslati naša iz, izaslanstva. Tu postoje e, kod brodarstva i, pomors, i, i zrakoplovstva E, pouka iz Pariza je e, jeste da kod ovih e, dviju organizacija moramo postići više transparentnosti. Međunarodna pomorska agencija je dobila poruku da želimo zaštititi i morski okoliš na tom području očekujemo od komisije u budućnosti e, veći pritisak. Još jednom zahvaljujem na odličnom suradnji sa izaslanstvom. E, imali smo odlučan, odličnu suradnju koja je na kraju okrunjena uspjehom. Hvala lijepa. Hvala lijepa, e, gospođica Višnjevska. Hvala lijepa povjereniče. Ako pogledamo sadržaj Pariškog e, sporuzima o, e, klimi, e, s jedne strane imamo objek ambiciozne ciljeve, ali nemamo striktne postupke kako postići te ciljeve. I također imamo neke ciljeve koje određuju same strane kako možemo vršiti pritisak na te strane u postizanju ciljeva to nije jasno e, e, imamo i vrlo niske e, pragove za provedbu sporazum to trebaju ratificirati 55 zemalja koje su odgovorne samo za 55% zagađenja Mm, teoretski to će funkcionirati samo onda ako uzmemo u e, e, obzir i SAD i Kinu. Evropska unija bi mogla možda pričekati da e, barem jedna od tih zemalja ratificiraju Pariški sporazum. A naravno imamo i cijeli E, niz hvatanja e, ugljika i e, spremanja ugljika kao i spremnika ugljika. Sada je vrijeme da klimatska politika Europske unije obrati veću pažnju šumama. One zemlje koje imaju potencijal da djeluju kao spremnici ugljika moraju poštivati e, ciljeve i e, smanjiti emisije. Treba bolje koristiti naše šume. Hvala lijepa. Gospodin gerbrand ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, ja bi se pridružio Groteu i Lizeu i pohvalio komisiju za ulogu koju ste odigrali u Parizu. Naročito ulogu mosta prema E, mosta između bogatih i siromašnih zemalja svijeta. Tu ste odigrali ključnu ulogu koja je bila dijelom uspjeha u Parizu. Sada kad imamo ovaj sporazum, e, sljedeća faza je e, možda još važnija, a to je provedba sporazuma čvrsto vjerujem da Evropska unija mora ocijeniti e, što e, Pariški sporazum znači za naše vlastite evropske politike o klimi i energetici. Dati ću vam jedan primjer. Ako sam dobro obavješten, u, u, u e, ciljevima za 2020. i 2050. 80% e, e, smanjenje će se postići tek 2050. A to nije dovoljno za smanjenje od dva stupnja, a da ne govorimo o pol stupanj predindustrijskih razina. E, ako kako ćemo postupati ako želimo uh, doći do razine od 1,5 stupanj uh, razine predindustrijskog razvoja? To ima uh, i implikacije za reviziju svakih pet godina. Prva će revizija doći 2018. Kako će komisija dalje raditi da dođe sa prvom procjenom u 2018. E, što u smislu naših ciljeva za 2020. 30. i tako dalje. Premješanje ugljika je, se treba također promijeniti nakon Pariškog sporazuma. Kakva će biti e, politika o premještanju ugljika nakon Pariza? I na kraju, gospodine predsjedniče, u Parizu smo se dogovorili o 100 milijardi dolara godišnje koje će doprinositi e, zemlje e, za e, financiranje suzbijanja klimatskih promjena. Međutim, za to još nemamo nikakav čvrsti mehanizam. Planirate li predložiti ideje i e, prijedloge za financijski mehanizam koji će, mehanizam, e, koji će automatski doprinositi e, planiranom fondu. Gospodin Ek ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. I na, na samom početku bih zaželio sretan Božić i sve dobro u novoj godini. A sada o našoj temi COP21. Tu imam neke sumnje da li je e, rezultat COP21 zbilja ono što nam se e, prodaje, da li je to povijesni sporazum ili imamo opet ove lapidarne izjave koje neće proizvesti rezultate. E, e, e, da li je to veliki korak za čovječanstvo? Hoće li to izdržati test vremena? Tu imam sumnje. Velik dio stakleničkih plinova i emisija ti izvori nisu imenovani, a to je poljoprivreda i e, uzgoj e, e, domaćih životinja. U, u, u konačnom dokumentu nemamo niti detaljnih mjera. Pariški sporazum ima cilj da smanji e, prosječnu globalnu temperaturu na dva stupnja industrijskih razina, čak i na pol stupanj predistupnja. Međutim, sankcije e, su isključene u pregovorima. Pitanje za povjerenika – što, radi što će raditi Evropska unija ako u pet godina budemo vidjeli da e, svake godine imamo e, rast emisija CO2? Ako to možemo dokazati, ako se klima u sljedećih pet godina e, neproporcionalno negativno razvija, što će tada poduzeti Evropska unija? Hvala lijepa. A sada gospodin Ekaut ima riječ. Uh, hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i povjereniku što je ponovno danas sa nama. Budući da sam već govorio na plenarnoj sjednici, a i Peter Lize je to već danas istaknuo, mislim da smo vam dali dovoljno uh, pohvala. Tako da uh, se vratimo na retoriku zelenih jer u protivnom ćete postati previše nervozni. A to vam ne želim prije Božića. Dakle, što slijedi? Što ćemo sljedeće učiniti? Najvažnija stvar je da ako pogledamo sadašnje politike Europske unije i vašu tvrdnju po kojoj je Europska unija lider u ovom području, jako je važno da 2016. možete ponovno to isto reći. Zato što bojim se da ova tvrdnja da je Europska unija lider postaje sve manje istinita, pogotovo nakon Pariškog sporazuma. Dakle, ako želimo i dalje biti lideri, onda moramo ispunjavati naša obećanja. I ako pogledamo e, planove koje imamo sada na stolu, e, ne činimo dovoljno kako bismo zaustavili porast globalne temperature ispod 2 stupnja, a niti za 1,5 stupnja. I ne možemo čekati 2016. E, Europske institucije koje će raditi e, te analize za međuvladin panel o klimatskim promjenama moraju također nešto učiniti. Ako pogledate zaključke vijeća i oni žele znati što to zapravo znači ograničiti rast temperature ispod 2 stupnja ili 1,5 stupanj. I moram vam reći da e, ono što mi koristimo za definiranje naših politika nije dovoljna. Zato što e, hodogram za uh, ugljično gospodarstvo znači da do 2020. moramo imati minus 25%, to znači da već 2020. moramo učiniti više, a minus 40% je na putu prema minus 80%. A to znači da imamo tek 50% šansi da ćemo ostvariti cilj od 2 stupnja. To znači da ako želimo e, učiniti više i držati se cilja od 1 i pol stupanj, to znači da trebamo novi e, hodogram. Dakle, ponuditi više i čude me da to niste spomenuli. Dakle, što to znači za 2020., za 2030. i za 2050. Smatram da to moramo vrlo brzo analizirati. A osim toga i neke prijedloge treba promijeniti. Kao prvo, prijenos kojeg se sada predlaže za ETS iz treće u četvrtu fazu, e, oslabljuje oslabljaju naše ciljeve za 2030 toga očekujem od komisije da nešto učini i da kaže što planira s tim prijenosom. A što se tiče subvencija za fosilna goriva do 2030. Pa ni taj plan baš nije u skladu sa dogovorom u e, Parizu. Mislim da bismo morali biti oštriji. A što se tiče e, preljeva uglika premještanja ugljika, i tu moramo promijeniti prijedloge. Tako da očito je da imamo puno posla i ja se nadam da ćete nam vi e, jasno izložiti vrlo skoro kako to planirate učiniti. Naprimjer, za vrijeme pregovora o ETS-u možemo unaprijediti e, prijedloge koji su objavljeni u lipnju. I još jedno zadnje pitanje. E, lijepo je pratiti vaš Twitter račun, no tweetovi ponekad dovode do ponekih pitanja. Prošli tjedan ste tvitali da kad je riječ o energetskoj učinkovitosti da ćete predložiti ambicioznije i obvezujuće ciljeve sljedeće godine. Možete li nam e, jasnije malo reći što to zapravo znači? Hoće li to biti minus 30% umjesto minus 27%? Jer mi kao parlament očekujemo e, minus 40%. Ja se nadam da, to mislite, da ste to mislili u vašem e, tweetu. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Pedicini. Hvala vam. Kao prvo hvala vam što ste mi dali riječi, hvala vama povjereniče što ste došli na sjednicu našeg otpora. Pozorno sam slušao ono što su rekli ostali predstavnici političkih klubova. Vi ste nam došli ispričati pozitivne aspekte ovog dogovora. I nakon vašeg izlaganja sam primijetio da su veliki politički klubovi vam čestitali na vašim pregovaračkim eh, vještinama. Tako da i ja se eto pridružujem tim čestitkama. Kada ste vi stupili na dužnost povjerenika, to je bilo negdje manje više u isto vrijeme kada sam ja eh, postao zastupnik, i jako se puno govorilo o sukobu interesa u vašem slučaju. Ja sam smatrao da sukob interesa s obzirom na vaše prethodno iskustvo te sudjelovanje u industriji nafte. Ja sam zapravo mislio da je taj e, sukob interesa zapravo politički. I sada smo zapravo i vidjeli koji je vaš e, stvaran stav. Ja sam smatrao da ne treba toliko raditi na e, financiranju politika za borbe protiv klimatskih promjena. U zelenom fondu imamo tek nominalnih 100 milijardi, ali stvarnost je bitno drugačija. Moramo vidjeti hoćemo li ikada prikupiti tu cifru. Ne, smatram da moramo više raditi na politikama raditi na temi e, poticaja i subvencija fosilnim goriva. Na tome se nije radilo. U Europi se govori o 330 milijardi eura godišnje koje se daju kao subvencije za fosilna goriva. Dakle, mnogo više nego što bi se u najboljem scenariju predvidjelo za zeleni fond. Eto, to je zapravo prava tema o kojoj treba razgovarati. I eto, sada nakon svog ovog uvoda, zašto niste više učinili u tom sektoru? Kako smatrate da ćete postići značajan rezultat u pogledu klimatskih promjena ako nalazimo na otpor onih koji su jako puno uložili u e, naftni sektor i sigurno neće propustiti e, priliku da na tome zaradi. Kako mislite da bi se to moglo e, ostvariti? Hvala vam svima, a sada počinjemo sa odgovorima na ovu prvu skupinu pitanja. Odmah ću dati riječ povjereniku. Moram vas podsjetiti da u drugom dijelu imamo jako velik popis zastupnika koji su se javili za riječ. Tako da nakon ovog prvog kruga imamo jedan još vrlo dugačak e, krug pitanja. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama uvaženi zastupnici koji su sudjelovali u ovom prvom krugu pitanja. Vrlo jasno u međunarodnim pregovorima, a, a pogotovo u UN-u je vrlo teško pronaći dogovor. Zato imamo ovu konvenciju iz 92. i trebalo je više od 20 godina da se svi slože oko toga. Imate 196 različitih zemalja, odluke se moraju donositi jednoglasno, i tu je i SAD. Tako da teško je sudjelovati u takvim pregovorima. I gotovo je nemoguće postići 100% svojih ciljeva. Da ste me prvoga dana pitali, prvog dana u Parizu, pitali kakav će biti ishod pregovora, ja e, bih vam mogao e, ja sam vam mogao reći da će biti vrlo teško ostvariti ono što smo mi ciljali s obzirom na situaciju na terenu. Koji su bili naši prioriteti? Dugoročni ciljevi, transparentnost i odgovornost i financijski paket. To su naši prioriteti. I te smo dobili. No osim ovih imali smo još jako puno prioriteta na stolu. Bilo bi jako dobro da smo u sporazum uključili emisije iz pomorskog i e, zrakoplovnog prijevoza. I vjerujte mi da smo se do posljednje minute borili da se uključe i ta dva sektora. No, tu nismo dobili potporu. Isto vrijedi za subvencije za e, fosilna goriva. Ja se u potpunosti slažem da te subvencije treba ukloniti. Jer nema smisla raditi na dekarbonizaciji gospodarstva s jedne strane, a s druge strane poticati e, proizvodnju fosilnih goriva. Ali ovo je i dobar trenutak za to zato što je cijena nafte u ovom trenutku vrlo niska. I ovo je najbolji e, trenutak za postupno ukidanje subvencija za fosilna goriva. No, nismo mogli pripremiti, e, pripremiti stavak u tom dogovoru da ćemo do 2020. ukinuti 50% subvencija. Ne bismo bili dobili potporu za to. No ne možete razvijati politiku um, za razvoj čistih politika i istovremeno davati subvencije za proizvodnju fosilnih goriva. To također nema smisli. Tako da, ali mogu vam reći da je došao trenutak uh, da je čista energija ušla u priču i tu je da bi ostala. I naš stav jasan, fosilna goriva treba ukinuti to jest subvencije za fosilna govora treba ukinuti. Tako da, vjerujte mi. Koje smo lekcije naučili u Parizu? Pa dvije, najvažnije. Prvo, da u Europskoj uniji moramo biti jednoglasni. Jer ja sam mogao malo pomoći, ali luksemburgsko predsjedništvo u vijeće u vijeću je uspjelo dogovoriti zemlje članice. I mi smo odobrili naše stavove jednoglasno. Imali smo podršku parlamenta. E, dobili smo mandat za pregovore također jednoglasno. Kada smo tražili fleksibilnost u pregovorima te granicu od jednog i pol stupnja, Luksembursko predsjedništvo je stavilo jedan i pol stupanj na stol i o tome smo se jednoglasno dogovorili. Dakle, stvarno smo govorili jednim glasom. To je jedna lekcija. A druga lekcija je da Europska služba za vanjsko djelovanje ne može imati samo jedan odjel za e, borbu protiv klimatskih promjena. Ne. Cijela Europska služba za vanjsko djelovanje mora raditi na klimatskoj diplomaciji i to tokom cijele e, godine. I to znači da oni moraju raditi na pripremi sljedeće konferencije o klimatskim promjenama i e, sporazuma u Montrealu i to znači da moraju najviše raditi sa, e, dakle, sa ostalim zemljama, ali najviše sa nerazvijenim zemljama. I vjerujte mi, sastajemo se e, dnevno, pogotovo recimo s Kinom, imamo takav dijalog. Ali razgovarat ćemo i sa Kongom. Sa Kongom, sa Ganom i tako dalje jer treba razgovarati i sa malim zemljama. I to stalno, a ne samo dva tjedna prije početka konferencije. Nećete postići nikakav dogovor u dva tjedna prije konferencije. Povjerenje se grandi kroz godinu. Svi ste mi postavili e, pitanje, a što sada? Imamo sporazum, što sada? Najprije još uvijek vam moram reći da mi imamo najambicioznije planove za ublažavanje klimatskih promjena, no još uvijek nemamo potrebno zakonodavstvo da bismo to ispunili. Naših 40% na stolu je definitivno najambiciozniji cilj. No još uvijek nemamo zakonodavstvo. Imamo ETS sustav, netko govori da se prijenos treba promijeniti, sad je e, potez na parlamentu, a komisija mora pripremiti svo potrebno zakonodavstvo ne bi li se ostvario cilj od 40%. Zato što sada to nemamo. Moramo ići kroz direktivu o e, uštedi energije. Zatim LULUS. Ako se govori o šumarstvu. Ja znam da su mnogi zainteresirani za šumarstvo gospodin Eke i još neki smo postavili pitanje o tome. Unutar Lulucufa ćemo imati jako bitne odredbe o spašavanju e, šuma. I o tome ćemo početi razgovarati u e, siječnju, u e, Finskoj, u Irskoj. u Irskoj imaju problema zbog intenzivnog uzgoja goveda. Tako da ćemo početi razgovarati sa svakom zemljom pona osob o potrebnim mjerama. Biće jako teško uvjeriti zemlje u napore koje moraju uložiti samo kako bi postigli cilj od 40%. Tako da nemojte misliti da je e, cilj od 40% jednostavan za postići. To će biti vrlo, vrlo težak e, dosje. S druge strane, Europsko vijeće je zatražilo procjenu rezultata iz Pariza i objavit će to u užojku. Naravno, ta procjena mora uzeti u obzir i naš cilj od 1,5 e, stupanj. Mi zapravo vrlo dobro napredujemo prema ostvarenju cilja od 2%. Dakle, naš cilj za 2030. je ograničiti porast temperature na 20 stupnja. I da bi cijeli, ako bi cijeli svijet postupio na isti način, Dakle, mi imamo plan između 80 do 95% za 2050. Stoga je naš eh, plan vrlo jasan, naš plan za ostvarenje cilja od 2 stupnja. Još moramo sada razmisliti na koji način isplanirati cijeli put, ne bismo li ostvarili još ovaj niži cilj od pol stupanj. Tako da, eto, prvi korak je ta procjena, a zatim ćemo napraviti i procjenu učinka alata koje imamo na raspolaganju. To je direktiva o energetskoj učinkovitosti, e, direktiva o obnovljivim izvora, izvorima energije i naravno vodit ćemo računa o različitim razinama ambicija. Gospodine Eickhout, ja ne mogu zamisliti višu e, razinu ambicije od ovih koje trenutačno imamo. I to sam rekao i kada sam bio na prvom saslušanju u parlamentu, jeste da je moj osobni stav da moramo smanjiti barem za 30%. To sam rekao na saslušanju i nisam se predomislio. Vidite da da ove naše politike vode prema tim ciljevima. No, komisija vrlo ozbiljno vodi računa o toj procjeni učinka. Želimo biti objektivni i transparentni i kasnije ih naravno koristiti. Tako da ćemo analizirati same sebe. Pardon, mi ćemo sami analizirati ishod Pariškog sporazuma. 2018. ćemo provesti analizu koju sam spomenuo, no to nije sporazum, zato što ovaj sporazum neće stupiti na snagu do 2021. Tako da mi već imamo odluku kojom smo definirali da ćemo 2018. provesti srednjoročnu procjenu. 2018. ćemo onda e, analizirati kakva je globalna situacija i trebamo li povećati ambicije. Sada E, imamo više mogućnosti, parlament može biti ambiciozni, a komisija će biti iskreni pregovarač. Mi ćemo to procijeniti, mi ćemo dati naš prijedlog za kojeg mi smatramo da je primjereniji, a onda će parlament imati zadnju riječ u pregovorima s vijećem. Eto, tako mi planiramo raditi. Zatim netko je komentirao o Netko je komentirao stupanje e, na snagu ovog sporazuma te činjenicu da je pravno obvezujuć. Kao što sporazum kaže, sve strane imaju e, obveze da pripreme, iskomuniciraju i e, zadrže, to jest održavaju svoje doprinose. Razlikuje se od protokola iz Kiota zato što imamo cilj ublažavanja kako bi se dakle zemlje pridružile i bile potpisnice sporazuma. Jer su sve stranke pravno obvezane da provode nacionalne mjere kako bi se postigli ciljevi o ovim doprinosima. To nije obveza za postizanje rezultata, ali je obveza da svaka zemlja potpisnica mora poduzeti određene mjere prema ostvarivanju ovih ciljeva i mislim da je to dobra pravna osnova za e, još uključiviji sporazum. No moramo uspostaviti i ravnotežu. Imamo e, pravne obveze, ali moramo osigurati i e, sudjelovanje SAD-a kroz izvršnu, izvršno djelovanje. Znate da je u Kongresu i u Senatu SAD-a nemoguće usvojiti zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu okoliša. Oni će se sada morati dogovoriti i preuzeti obvezu da će e, se držati tih ciljeva za umblažavanje klimatskih promjena i možda pokrenuti proces kojim će onda kasnije moći usvajati zakone. No, to je stvarno vrlo teško. Mi smo razgovarali smo predstavnicima SAD-a četiri godine bez ikakvog pomaka i eto, na kraju su se, e, napokon smo nešto postigli u zadnjem tjednu. Još je postavljeno jedno pitanje o o stupanju na snagu ovog sporazuma. o tome se puno razgovaralo i unutar Europske unije. Zato što neki prijedlozi su bili da će sporazum stupiti na snagu samo s određenim brojem zemalja. I tu je Europska unija postigla da ako stvarno želimo imati značajan sporazum da moramo imati određen broj e, zemalja. Dakle, sporazum će stupiti na snagu nakon što se ratificira od strane barem 55 stranaka koje predstavljaju barem 55% ukupnih e, emisija stakleničkih plinova. Na taj način želimo osigurati sudjelovanje najvećih e, zagađivača Kine, SAD, SAD-a i Europska unija moraju ratificirati sporazum. ali isto tako mora postojati broj stranaka koje moraju ratificirati, dakle mora biti značajan. 150 lidera zemalja je govorilo prije početka same konferencije. Tako da to je odredba o stupanju na snagu kojom se želi osigurati da sporazum moraju ratificirati najveći zagađivači, to je zemlje koje ispuštaju najviše emisija. Stoga ja se nadam da ćemo to ratificirati što prije, kako bi sporazum mogao stupiti na snagu. A što se tiče financiranja, što se trenutačno događa u Europskoj uniji? Mi smo se u Kopenhagonu obvezali e, na 200 milijuna dolara do 2020. Zatim, jako se puno razgovaralo sa razvijenim i nerazvijenim zemljama. Dakle, koje brojke su dovoljne da bi se ciljevi postigli. Odlučili smo na jednom od foruma koji se odvio u, u SAD-u da se definira metodologija kojom će se odlučiti što je financiranje klimatskih promjena. Dakle, što je prilagodba, što je ublažavanje, što je privatno, što je javno. I po prvi puta smo pripremili metodologiju i kroz tu metodologiju smo zapravo već bili uspjeli definirati 60 milijardi dolara prema 100. I što smo otkrili? Otkrili smo da najviše sredstava ide za ublažavanje, a ne za prilagodbu. Zato smo u Pariškom sporazumu unijeli ideje kako bi se, to mjere kako bi se e, to ravnomjernije rasporedilo. Da, vrlo je jednostavno reći, dakle kad govorimo o javnom novcu, da 50% ide za prilagodbu, 50% za e, ublažavanje. No, glavna rasprava u Parize je bila vrlo jasna. 100 milijardi dolara će biti uplaćeno u fond svake godine do 2020. Nakon 2020 razvijene zemlje će se držati tog obećanja. A zatim smo rekli da osim toga, osim toga što će sve zemlje koje imaju financijsku sposobnost podržati zemlje u razvoju, da bi se također trebale uključiti u potporu. To je slučaj Kine, Singapura, Koreje i ostalih zemalja koje nisu u prilogu konvencije zemalja e, u razvoju, to su gospodarstva u razvoju e, i njihov BDP godišnje raste značajno više od ostalih e, takozvanih zemalja u razvoju. 2025. ćemo morati definirati nove ciljeve. No, Evropska unija i zemlje članice su rekle da će povećati razinu potpore. Mi već sada dajemo 56% sredstava za financiranje klimatskih promjena i samo prošle godine smo dali 4,7 milijuna eura. Dakle, mi smo najveći donori. I obećali smo da ćemo povećati naša e, sredstva. Zemlje poput Njemačke, Francuske i Velike Britanije su dale znatna obećanja da će povećati razinu svojih potpora. Hvala povjereniče. Možemo sada krenuti u drugi krug pitanja. E, molim kolege da pokušaju ne govoriti dulje od minute do minute i pol. Karl-Heinz Florenc prvi ima riječ. E, gospodine e, povjereniče, veselim se da ste ovdje i čestitam vam kao i moj ko, ko, e, francuski ministar vanjskih poslova je odigrao važnu ulogu na pregovorima. E, Eh, Jurge Becker i Ato Hun, vaši dugogodišnji suradnici također. Mm. Oni imaju iskustvo od više od 20 godina. Eh, bili smo eh, uspješni jer smo izabrali jednu drugačiju strukturu. Zemlje su morale obznaniti svoja obećanja. Jako sam zahvalan za ove odluke u Parizu prije e, kratko prije Božića neću početi s teškim pitanjima, ali jedno bih e, ipak rekao, upravo sam čuo da, e, da ne bismo trebali prebrzo ratificirati sporazum, ali to je pogrešno. Sada trebamo paziti na provedbu u državama članicama. Inače ćemo razočarati sve. E, vjerujem u vas e, i još jednom e, zahvaljujem mnogo sreće i uspjeha i mnogo zdravlja. Za vas osobno hvala. Hvala. Gospodin Parnjo ima riječ. Gospodine povjereniče, prije svega zaista vam čestitam na onome što ste obavili u tih 15 dana i postigli ste sporazum. Vi ste postali jedan od junaka sastanka COP21 jer eto ovo je danas posljednji dan ove godine kada radi Europski parlament, a studenti e, sa sjevera Francuske su me pitali mogu li doći slušati vas povjereniče. Ja sam im naravno rekao da dođu. Dakle, prije nekoliko tjedana Europski parlament je izglasao ambicioznije ciljeve od one što ima i komisija i parlament. Međutim, velik broj naših prijedloga preuzeti je uz Pariški sporazum. Govorili ste o tome da želite nastaviti raditi s nama zastupnicima i mislim da postoje tri aspekta koji nam to mogu omogućiti, omogućiti da radimo zajedno. Različiti broj promatrača, uključujući nevladine organizacije, prižno su sumnjičavi o ciljevima koje treba postići i e, do e, revizije 2020. godine i one 2025. godine. Dakle, ne mislite li da e, u sljedećih godinu dana od sada pa do sastanka COP22 u Marakešu nije li to godina gdje bismo morali zaista raditi da se usmjerimo prema cilju od 1,5 stupnja maksimalnog zatopljenja. E, Drugo, financiranje od milijardu i po dolara. Možete li nam reći koji će to biti financijski mehanizam u Europskoj uniji koji će se uspostaviti kako bi se odgovorilo na taj zahtjev? I treće, promjena te ekonomske paradigme. Govorili smo o subvencijama i posebnim gorivama u sljedeći godinu dana moramo zaista razviti cirkularnu ekonomiju, borbu protiv rasipanja hranom, energetsku učinkovitost, održivu poljoprivredu i tako dalje. Možete li nam osim cirkularne ekonomije navesti druge projekte ili djelatnosti koje namjeravate provesti u sljedećih godinu dana? Hvala, sad riječ ima gospodin Farija. Hvala lijepa. Povjereniče Kanjete, dobro vam jutro. Čestitam vam na e, radu za COP, na, u COP21 i podršci koju ste dali izaslanstvu ovog parlamenta. Kao što su kolege već spomenule, dva sektora isključena su iz Pariškog sporazuma, zračni i pomorski promet. I to usprkos pritisku parlamenta i usprkos pritisku koji ste vi vršili. Znamo da mm, mm, NIS je došlo do suradnje i sa Međunarodnom organizacijom za pomorski promet i ja sam ga pitao za razloge za to, ali nisam dobio pravi odgovor, bilo mu je više neugodno. Da li ćemo, koji će biti vaš stav e, da se smanje dakle te emisije, hoće li se moći uključiti pomorski promet u reviziju e, emisijskih kvota? Drugo, e, bi li se mogla uvesti biti taksa na CO2 po toni u europskim lukama. E, to bi onda se izdvajalo u jedan fond za kompenzaciju i tako bi se mogli kompenzirati e, e, pomorski prevoznici i taj novac bi se tada iz u, uložio u e, nove čistije tehnologije. Ili bi vam bilo draže da operateri sami biraju među dva moguća sustava? Hvala lijepa. Gospodina Fronte ima riječ. Hvala. Evo jedna primjedba i dva kratka pitanja primjedba. U cijelom tekstu sporazuma se samo jednom pojavljuje riječ e, obnovljiv i to u uvodu i kada se govori o državom razvoju Afrike. Uopće se ne pojavljuju riječi dekarbonizacija, fosilna goriva, nafta i tako dalje. Prema sve to nestalo. Prema tome imamo u tom sporazumu e, jednostavno e, nedostatak strategije da se ciljevi ostvare. 196 zemalja sjedilo je za jednim stolom. To je vrlo pozitivno samo po sebi da su se tih 196 zemalja uopće složile. Ali e, trebali smo te doći do kompromisa i rekli ste i sami da je bilo nemoguće ostvariti više od ovoga što se ostvarilo, a sam sporazum je trebao biti zapravo puno jači. Dva pitanja. Što se tiče dekarbonizacije, postoje emisija negativnih e, dakle e, elemenata ugljika, e, postoje uopće uhićenje i spremanje ugljika koji se može napraviti s čistim tehnologijama, a to ne rade samo šume. Jesu li mi sigurni u te tehnologije, znamo li da se znanost razvija ili pak tu postoje neki rizici koji još ne možemo procijeniti. I drugo pitanje, puno puta ste govorili o tome da se radi o pravno obvezujućem sporazumu. Međutim, ja nisam shvatio što se događa s državom koja bi potpisala sporazum, a ne bi ga se pridržavala. Dakle, objasnite nam pravno obvezujuće. Hvala, gospodin Balco ima riječ. E, molim sam mikrofon uključite. Hvala. Moram postaviti e, pitanje e, sljedećeg tipa. Koji je bio glavni cilj izaslanstva Europske unije? Da pokažemo da mi prevodimo kad se radi o e, čuvanju okoliša, ali mi smo odgovorni za 97% svjetskih emisija. Dakle, e, ako Kina i SAD imaju e, kako se oni odnose prema emisijama i što je obvezujuće za njih. Vrlo vjerojatno na sljedećim izborima u Sjedinjim američkim državama izabraće se predsjednik iz redova republikanaca koji neće poštovati ovo na što se obvezala Obamina administracija. Što se tiče ulaganja za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena, to Kina ne radi. Hoće li se i njima dati dio novca iz tog fonda? I još jedna stvar, Mađarska je članica Europske unije i ona će dakle financirati Kinu koja je druga gospodarstvo po veličini na svijetu koja je zapravo e, puno toga uštedila na taj način, ne znam možemo li ih podvržati. Gospodin Belet, e, gospodine, ne. Oprostite, e, oprostite, malo smo e, pobrkali Hvala vam povjereniče. Nadam se da zaista da ćete se sada uspjeti malo odmoriti preko božićnih blagdana jer ste sigurno imali puno neprospavanih noći. Mnogi vas ovdje jako puno kritiziraju, e, tada smo vas jako kritizirali prije godinu i po dana kad ste došli na saslušanje kao budući povjerenik. A siguran sam da ni vi kao ni mi nismo to zaboravili, a sada ste gotovo postali svetac. E, kaže se da mi e, možemo promijeniti globalni sustav e, procjenjivanja emisija. To je nešto što će trebati vremena, ali svejedno postaje sada temelji za to. Jeste li vi pokrenuli inicijativu za razvijanje svjetskog sustava za procjenjivanje emisija? jer mislim da je sada vrijeme da e, vidimo da se usmjeravamo prema jednom globalnom, dakle svjetskom sustavu za e, procjenu, e, odnosno trgovanje emisijama. Sada gospodin Peterle, hvala. U Parizu se nije do nije samo došlo do sporazuma, tu smo vidjeli da smo imali više Europe. Čestitam vam povjereniče na tome i čestitam vam na osobnom angažmanu. Sporazum dovodi obveze i nade da će se stvari promijeniti, a provedba se može poboljšati samo ako imate atraktivne ciljeve i sveobuhvatne strategije. Prema tome vidim da ovdje se otvara velika mogućnost sa partnerskim sporazumima, naročito u zemljama kao što su Indija, Kina i Japan. Dopusti mi da još jednom spomenem Indiju. Čini se da je e, Indija, da će Indija ostvariti dugoročni gospodarski rast koji međutim neće omogućiti da se ostvare ciljevi, ne bude li došlo do značajnog ozelenjivanja indijske ekonomije. A e, mi ćemo vjerojatno trebati pomoći e, tako što ćemo ujediniti snage i ozeleniti indijsko gospodarstvo. Bilo mi je jako drago da sam mogao sudjelovati na razgovorima s indijskim izaslanstvom s kojim smo se sastali u Strasburu. Mislim da ono što su oni rekli zapravo je slično onome što vi e, govorite. I još jedna stvar vezana za fosilna goriva. Indija sasvim sigurno neće preko noći prestati koristiti ugljen. Međutim, pitanje je kojim će se tehnologijama koristiti kako bi e, manje koristili ugljen. što vi o tome mislite? Hvala. Evo, sad par riječi iz perspektive Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, dobro je čuti i vidjeti primjere kako Europska unija nešto ostvaruje. Dakle, hvala vam. Ja sam to rekao prošlog tjedna na plenarnoj sjednici, ali to je nešto što stalno moramo naglašavati. Govorili ste o vanjskim pritiscima i o tome da zaista moramo obrazložiti sve kako bi druge zemlje u svijetu radili, nas slijedili, ali što će komisija napraviti kada vidi da u nekim državama članicama je cilj od 1,5% nešto što je jako daleko od toga jer oni imaju puno veće ciljeve, odnosno puno veće emisije i što će komisija napraviti kako bi se u tim zemljama situacija promijenila i kako bi se cilj ostvario. Hvala. Gospodin tema. Hvala. Imam e, dva pitanja vezana za sektor poljoprivrede. Prvo, u kolikoj mjeri komisija vjeruje da se trebaju prihvatiti nove prakse, nove tehnologije u poljoprivredi, recimo vezane za nove sorte biljaka i isto tako kako bi se smanjile emisije CO2 po kilogramu poljoprivrednog proizvoda, isto tako kako bismo se prilagodili klimatskim promjenama. Dakle, kakve perspektive vidite za sektor poljoprivrede? I drugo pitanje, Europska unija je u nacionalnim eh, deklaracijama bila puno specifičnija negoli druge zemlje kada se govorilo o sektoru poljoprivredu, nego recimo Kanada ili SAD. Znači li to da Europska unija ima e, točnije i preciznije planove da nešto napravi na, u tom sektoru? Kada, dakle, možemo očekivati novu uredbu za sektor poljoprivrede? I tko će tada biti na čelu tog projekta? Vi, gospodin Timmermans ili gospodin Hogan? gospođa Filonen. Dragi kolege, evo, ja ću reći par riječi o sektoru prometa. I moram reći da me ne čudi da taj sektor nije izrazio previše entuzijazma da sudjeluje u ovom e, procesu. Međutim, zanima me kako ćete vi e, povjereniče Kanjete nastaviti razgovarati s povjerenicom Bult i zapravo s cijelim kolegijem povjerenika kako bi sektor prometa u cijelosti bio više uključen u ovaj proces, jer sektor prometa značajan je sektor i vrlo važan čimbenik i Europa mora više u tome sudjelovati i mora predvoditi kako bi se sektor prometa uključio cijeli proces. Hvala gospodin Hojsling. I ja bih se pozabavao poljoprivredom jer e, mislim da imamo tu premalo u sporazumu teksta o poljoprivredi. E, poljoprivreda doprinosi emisijama CO2. E, da, da li poljoprivreda može snižavati e, emisije CO2 i do, suzbijati klimatske promjene? Poljoprivreda dakle ima negativan utjecaj na klimatske promjene metan, eh, govorimo o metanu, o gnovima i tako dalje, ali eh, isto tako doprinosimo klimatskim promjenama eh, ogromnim uvozom soje iz Južne Amerike. Brine me da naš sustav u Europi ide u smjeru poljoprivredne industrije, a da se ne bavi održivom poljoprivredom poljoprivreda mo, može e, značajno doprinijeti e, spremištima e, CO2. Poznate raspravu o novoj poljoprivrednoj politici u Europi. Europa mora poticati održivu poljoprivredu i poljoprivreda mora smanjivati emisije CO2, a ne povećavati ih. E, biogoriva. To je također e, važna tema. Mm, e, biogoriva moraju, ako ih krivo proizvodimo, su samo još jedan doprinos fosilnim gorivima. Prema tome oni ne doprinose našim ciljevima. Hvala. Hvala lijepa. Miss hevi Hvala vam. Ja se slažem sa pitanjem kolege Hojslinga i ja se nadam da će povjerenik precizno odgovoriti na to pitanje. Ja bih postavila pitanje o ETS-u. Nastavak korištenja instrumenta za regulaciju tržišta za rješavanje problema zaštite okoliša te korištenje modela poput eh, cap and trade, ja nisam sigurna da je to učinkovito. Nismo sigurni niti u uspostavu hipotetskog eh, tržišta kvota na međunarodnoj razini koji bi omogućili kupovanje kvoti na eh, platformama razmo, razmjene. I to će, ja se bojim, samo onemogućiti strukturna ulaganja koja su potrebna za smanjenje emisija. I bojim se da će to samo poništiti e, mjere poput pet clothinga ili e, rezerve za tržište koje smo već uspostavili. Jeste li zato razmišljali o instrumentima koji će povećati učinkovitost ETS sustava? Planirate li pokrenuti otvorenu i iskrenu raspravu sa svim dionicima? ne bi li se vidjelo postoje li neke alternative tom sustavu kako bismo napokon riješili problem smanjenja emisija CO2. Hvala vam sada gospođa Gardini. Hvala. Ja sam htjela čestitati povjereninku na odlično odrađenom poslu. No malo me brine jedan trend kojeg uočavam u ovom odboru, a to je da i oni koji su zadnji došli žele pokrenuti ponovno raspravu od e, nule, kao da već godinama nismo ovdje i da ne raspravljamo o tome. A pritom nikada se ne hvali ono što je dovoljno dobro napravljeno. Mislim da taj stav nije dobar, ali me to i brine, zato što na kraju krajeva to su osobe koje baš kao i mi ovdje rade i svaki puta nas prisiljavaju da svaki puta krenemo od nule. Dakle, nešto gradite iz nule, uz velike napore, e, postižete dogovor među 28 zemalja, među 190 zemalja kada sudjelujemo na konferencijama o klimatskim promjenama, a onda dakle, dođu novi koji mm, ne prihvaćaju ništa od toga što je do sada napravljeno i sve se kreće ponovno od starta. I na kraju ispašćemo da samo pričamo, a nikada ništa ne napravimo. Ja bih još jednom ponovila zahtjev povjereniku. Molim vas da nas e, držite informiranima o tome što se događa sa obvezama koje su zemlje preuzele. I kako planirate kontrolirati hoće li se te obveze ispunjavati? Ono što mene brine jest da ako se zaustavimo na ovom uspjehu iz Pariza, bojim se da će, e, što sam čula i od kolega ovdje, se insistirati da je Europa koja već čini jako puno, da će je sigurati da preuzme još ambicioznije ciljeve. Ako Europa bude imala ambicioznije ciljeve, ostat će sama. Dakle, netko ko je lider mora biti jedan ili dva koraka naprijed od ostalih, a ne strašno naprijed jer u protivnom ćemo ostati sami i samo ćemo se baviti e, industrijskom dezertifikacijom, a ne samo klimatskom. A sada gospodin Paulucci ima riječ. Grazie, signor Presidente. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja mislim da u jednom ovako teškom trenutku za Europu da su zaključci iz Pariza pokazali da je Europa jedinstvena i da može odigrati važnu ulogu u Europi. Nakon ovako velikih uspjeha i ovako velikih koraka naprijed, moramo priznati da je to i naša zasluga. Ali sada moramo nastaviti jednako ozbiljno raditi. Još je jako puno posla između riječi i dijela. Što dalje? Imam tri kratka pitanja za vas. Prvo, vraćam se e, na točku s koje sam krenuo. U Parizu smo se pokazali jedinstveni i komisija i vijeće i parlament. Smatrate li da možemo u takvom timskom radu, boljoj suradnji između komisije i parlamenta, bi li to trebao postati pravilo za način rada? Drugo, nakon konferencije u Parizu, ako želimo ispuniti naše obveze i biti stvarno obvezni, stvarno moramo unaprijediti zakonodavne regulative koje ovise o nama, o parlamentu i o komisiji. I treća stvar, o fondu kako komisija može olakšati zemljama članicama da e, ispoštuju preuzete obveze. Hvala sada gospodin Selimović. Hvala lijepa. Hvala povjereniče što ste došli k nama. Mada bih e, volio vam čestitati na sporazumu i ipak imam nekih teških pitanja. E, prema namjeravanim nacionalno određenim doprinosima e, treba e, doprinijeti e, od 2,7 do 3 stupnja Celzija. Ako idemo na 1,5 stupanja, onda trebamo radikalne promjene i posebne napore što očekujete? E, e, tko će e, prijeći tu taj dodatni kilometar? Tko će obaviti dodatni posao? A drugo pitanje koje imam za vas, osim tog dodatnog kilometra koji moramo prijeći, hoćemo li potaći ulagače da ulažu u čiste tehnologije. E, investitori nisu slijepi. Oni znaju da dok govorimo 1,5 e, stupnjeva e, Celzija, imamo termoelektrane u Njemačkoj, Francuska i Španjolska se ne mogu složiti o izvozu solarne energije. Kako ćete privući e, investitore da ulažu u čistu tehnologiju kako bismo postigli e, ovo sniženje na 1,5 stupanj. Hvala lijepa. Gospodin Gizeke ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, hvala povjereniče e, Kanjete. I ja vam čestitam na ovom sporazumu između 196 zemalja. Radi se o provedbi. Mi smo danas često čuli da imamo pravno obvezujući sporazum, ali on ima i svoje slabosti. Mi moramo govoriti i, tim, i o tim e, slabostima. Nacionalni doprinosi se e, ne mogu usporediti, postoje razni standardi. E, kako možemo uspoređivati obveze u smanjenju emisija? E, moramo govoriti i o konkurentnosti, govorimo o suzbijanju klimatskih promjena, ali imamo i cilj e, da e, povećamo naš industrijski razvoj do 2020. Onda kako zamišljate suradnju sa gospođom Vjenkovskom? Gospođa Šujico ima riječ. Lijepo. Želim čestitati gospodinu Kanjeteu na velikom trudu koji je uložio u Parizu i prije toga. Isto tako me veseli da je klimatska diplomacija konačno profunkcionirala. Vjerujem da Europska služba za, vanjsko djelovanje ima još puno posla i da može jako puno učiniti. Shvaćam da će sporazum stupiti na snagu nakon što ga ratificira 50% onih eh, koji imaju emisije stakleničkih plinova Više puta smo naglasili da je ovaj sporazum pravno obvezujući. Shvaćam da je pravno obvezujući i da ćemo svakih pet godina imati priliku e, vršiti proces revizije. No ipak pitam, odnosno postavljam pitanje koje je već nekoliko kolega ovdje problematiziralo, a to je pitanje koje će sankcije e, biti poduzete za države i za one kompanije koje ne budu ispunjavale svoje obveze koje su dogovorene ili eventualno ratificirane ovim ugovorom o klimatskim promjenama. To je pitanje koje mnoge interesira i možete li konkretno na to pitanje odgovoriti i na koji način će Europska komisija pratiti zapravo provedbu ovog sporazuma. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Gospođa McGinnis ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, hvala povjereniče što ste ovdje i čestitke. E, rasprava o poljoprivredi, tu imamo dva različita mišljenja, organska e, poljoprivreda i inovacije. Gdje vidite ravnotežu u, e, u doprinosu poljoprivrede? a svi znamo da e, poljoprivreda mora e, doprinijeti. Radi se i o sigurnosti hrane. E, unutar komisije koliko tu imate rasprava između vas i, i povjerenika Hogana o mogućoj orijentaciji zajedničke poljoprivredne politike. Koja je vaša vizija za budućnost nakon Pariza? Hvala lijepa. E, dragi povjereniče, imate dugi popis pitanja i imate riječ. Problem je da e, ne duljina pitanja, nego težina pitanja. To mi je problem. E, počet ću time da zahvalim svim zastupnicima na sudjelovanju u, u razgovorima. Eh, francusko eh, predsjedništvo je odlično odradilo posao, ne samo gospodin eh, Fabius, već i tim predsjednika Olanda. S njima smo vrlo dobro surađivali. Oni su sve saslušali, proces je bio transparentan i stoga smo mogli doći do takvog ambicioznog sporazuma. Gospodin Florenc je nešto rekao o, o s čime se slažem E, e, odličan rad e, luksemburškog predsjedništva i tima i opće uprave klima. Ja sam surađivao s mnogim timovima u politici, ali o ovaj angažman koji smo vidjeli u Parizu je strašan. Radilo se do 5-6 sati ujutro i u, onda smo u osam smo se vratili za stol i, i tekstovi su bili gotovi, bili su mnogo jasniji. Prema tome ovaj kapacitet da nas se podržava u našem radu je um, nevjerojatan. Ono najstrašnije što radimo u politici i u mojoj zemlji, e, mnogo radimo, ali ne komuniciramo dovoljno sa drugim timovima, a to je jako važno. Treba e, komunicirati ne samo međusobno, nego i sa sugrađanima. E, e, komisija nije u žurbi. Biti će razne debate u nacionalnim parlamentima jer sporazum treba ratificirati to e, mora doći i do Europskog parlamenta na ratifikaciju. Nešto ću vam reći. E, Doha amandman e, protokola iz Kiota još nisu ratificirale sve zemlje. Nema, nismo u Parizu imali potpuno ratificiran protokol iz Kiota. Dakle, politič, politički problemi, polagani postupci e, su krivi za to. Imaćemo ćemo još mnogo prilika da o tome raspravljamo. E, govorili smo o e, studentima. Teškoća sporazuma je da je on dugoročan. Ljudi koji će se koristiti njime su članovi sljedeće generacije, a ne mi. Mi e, se borimo da očuvamo planet za sljedeću generaciju. Da, e, dakle, e, tu mi danas rješavamo sutrašnje probleme. I to je jako teško i stoga će provadba biti polagana. Naravno, podržavam mišljenje da E, ova suradnja parlamenta, vijeća i komisije i e, e, nevladinih organizacija. To mora biti pravilo i ovaj puta je to funkcioniralo. Što se tiče revizija, pregleda, moramo reći, biti će mnogo takovih analiza. Moramo analizirati posljedice E, sporazuma za sastanak vijeća u ožujku. Mo onda moramo vidjeti e, gdje smo. E, vrlo važan datum je 2018. jer je to globalna analiza. Moramo vidjeti gdje smo, kakve su politike, kako ćemo ih provoditi u budućnosti. 2018. moramo vidjeti gdje se nalazi svijet Najvažnije je znati da svijet ide prema zagrijavanju između 3,5 i 4 nešto stupnja. Ako se ove odredbe e, ne primjene o, umjesto 3,7 prosjeka imat ćemo mnogo više e, zagrijavanja. E, to znači da 2018. ćemo morati globalno razmišljati kako e, se ispunjavaju obveze. To će biti važan datum. A prije tog datuma moramo analizirati kako su politike provedene, kako države e, članice e, provode kompromise i ciljeve i što radi ostatak svijeta um, Gospodin Parnjo je pitao o financiranju klime i e, fondu. E, moramo dati 100 milijardi e, mm, kad razmišljamo o 100 milijardi svaka država članica ima svoju vlastitu klimatsku politiku a komisija ima svoju financijsku, e, isto tako svoju politiku. To moramo koordinirati jer moramo e, financirati e, prilagodbu i ublažavanje. Moramo koristiti obnovivu energiju i tako dalje. Dalje ćemo pomagati najmanje razvijenim zemljama. E, možemo koristiti e, prilagodbeni fond i za Kyoto protokol. Imamo mnoge e, financijskih instrumenata, ali ih moramo bolje koordinirati. Bolje koordinirati njihovu, njihovo korištenje. O financije komisije s jedne strane i financiranje od strane država članica. U analizi u stock takingu e, nećemo e, govoriti samo o ublažavanju, već i o financiranju. Vidjet ćemo ko je šta pridonio. Sve zemlje moraju izvijestiti e, koliko su dopronjele, doprinjele i što su provele. Imaćemo tu više transparentnosti. Gospodin Farija i drugi su govorili o problemima prometa E, jasno je da ova dva sektora koja nisu pokrivena zbog e, e, posebne prirade IKO-a i IMO-a, za prometni sektor stvari su mnogo složenije, tu moramo djelovati na multilateralnoj bazi E, oni e, kažu da e, daju sam, pridonoze samo 1,5 globalnih emisija. 2015. 2050. i kao i, i će postati vrlo važni što se tiče smanjenja emisija. Naravno, sigurno je bez specifične reference. E, mi imamo međunarodni cilj 1,5 e, stupnjeva u svim sektorima, u svim zemljama. Moramo dobiti e, doprinose i to mora biti pravedno raspodijeljeno moramo e, naravno uključiti i IKAO i IMO u te napore. E, mi surađujemo, svi povjerenici surađuju, surađujem sa povjerenicom Bulc. E, moramo koristiti sve naše diplomatske vještine da surađujemo sa istočnim zemljama, zemljama u razvoju, Kinom, Indijom i tako dalje. Spominjemo ovdje i Montreal, tu imamo poseban sustav govorio sam sa Haridenijom da uključi parlament u ovaj posao. Je, je to vrlo važno u, u, emisijama. E, tri, ako e, to će dva sektora doprinijeti 33% emisija do 2050. ako ništa ne učinimo. Oni moraju biti uključeni u sve e, faze ovog postupka. Netko je zapitao nešto o, gospodina Fronte o strategijama koje treba razviti. Imamo dobar sporazum, ali trebamo strategije. Ako pogledate sporazum, imamo sporazum i sve ove e, doprinose zemalja. E, i vidite što se događa. 40% e, e, e, nacionalnih doprinosa ovise o obnovovim energiji. Mnogo ovisi i o upravljanju šumama. Svaka zemlja ima drugačije probleme. Ako živete u, na nekim otocima, morate skladištiti što je više energije moguće jedna od stvari koju ćemo pokušati učiniti jeste da mi u Europskoj uniji e, provodimo naše zakonodavstvo. Ne možemo imati visoke ambicije i nove ciljeve ako ne provodimo ono e, što smo odlučili. Neke neke zemlje e, članice ne provode zakone koje smo donijeli. Mm, mm, mm, Ako se to bude ponavljalo, možda ćemo ih pozvati na odgovornost i dovesti pred sud. E, moramo e, u prvom rediti našu vlastitu kuću. U Kijotu smo u Kyoto smo imali 38 zemalja je e, ratificiralo e, sporazum, a od toga 28 su zemlje članice Europske unije. E, Ovdje, međutim, o, smo postupili na sljedeći način. Tu imamo transparentnost i odgovornost, ali sustav nije ne kažnjava. Mi želimo uh, identificirati uh, one zemlje koje ne postižu rezultate i ne ispunjavaju svoja obećanja. E, mi ćemo slati e, stručne e, stručnjake u te zemlje, imat ćemo razmjenu stručnjaka, tehničku, davat ćemo tehničku pomoć kako bi e, zemlje mogle ostati na pravom putu. Imamo globalnu analizu svakih pet godina, a e, također ne smijemo zanemariti političku prirodu sporazuma. A e, ako zemlje ne budu ispunjavale svoja obočanja, to će imati političke posljedice kad jedanput e, e, neke zemlje će davati svoje doprinose, a neke neće. Ali e, sada imamo jedan globalni pokret za čist, čisti zrak. Kina je obećala da će se poprati prije 2030. Eh, ali to je prekasno a eh, u svjetlu onog ogromnog zagađenja koje već imaju. Siguran sam da eh, i čak i ako sporazum nije u potpuno pravno obvezan, imamo mnogo instrumenata kojima možemo djelovati. Imamo i mnogo ambiciozniji program od sporazuma iz Kiota. E, i moramo imati jednaki uvjete za sve. E, svi moraju imati slične ambicije. E, postavljeno je pitanje o industriji i o tome kako ćemo se pozabaviti provoditi ETS globalno. Jedna stvar koju vidimo da imamo e, jedan globalni pokret prema tržištu ugljika. E, Kina će razviti globalno tržište i veliki dio e, SAD-a ide u istom smjeru kao i Koreja. I druge zemlje to sada razmatraju. Razmatraju usvajanje ETS-a. Švicarska i EU e će biti veza, moramo se povezati. Mm, mislim da je to dobar način e, da napredujemo i razvijemo. E, neko je pitao o porezivanju ugljika. Vrlo teško je iskalkulirati te količine koje, ugljika koje se nalaze u, u proizvodima i kako to sudjeluje u trgovini. Tržište ugljika. Mi smo e, sredili naše tržište ugljika i sada parlament ima e, obvezu da to dalje usavršava. Ako imamo globalno tržište e, ugljika, onda ćemo imati jednake uvjete za sve. E, moramo e, imati odredbe o premješanju ugljika koje će biti kompatibilne sa drugim odredbama. Pitam e, kakav je moj odnos sa drugim povjerenicima i povjerenicama odličan je. Naš koliđ ima mnogo suradnje gospodin Šerković e, usklađuje timove i mi e, surađujemo dobro. U tom okviru me e, postavljeno pitanje poljoprivreda. Naravno, možete zamisliti da usko surađujem sa povjerenikom Hoganom. Moramo se sporazumjeti u, recimo, na pre, području LUL UCF-a Mm, mm, mm, gospodin Vas je pitao kakva je uloga spremnika u ugljika, kakvu ulogu tu igraju šume, e, upravljanje šumama, e, što se događa sa inovacijama, e, kako uskladiti u to obzor 2020. U Irskoj na primjer imamo mnogo inovacija na tim područjima kada e, e, u budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici ćemo sigurno morati uzeti u obzir klimatske promjene. E, zbog sigurnosti svijet ima mnoge izazove. Prvo kako hraniti sve više stanovnika zemlje. Evropska unija izvozi hranu a imamo i klimatsku akciju. E, u e, budućoj e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici ćemo uskoro diskutirati o elementima klimatske akcije. Postavljeno je i pitanje o, o tome što se događa sa nacionalnom legislativom sa namjeravanim nacionalno određenim e, doprinosima. Imamo problema sa učinkovitošću, međutim to e, ćemo nastojati promijeniti. E, postavljeno je i pitanje o Indiji. Indija je vrlo važni akter i partner. Ona razvija Eh, ona se razvija velikom brzinom. Eh, oni eh, još koriste ugljen, ali se razvijaju i na područjima obnovive energije. Tu imaju veliku učinkovist i oni nas mole za tehnološku pomoć. Treba i popraviti izgaranje ugljena jer to je kritična točka E, tu ne možemo imati tradicionalnu metodologiju. E, e, govorimo i o hvatanju i spremanju ugljika CCS-u. Mi znamo kako separirati CO2 i injektirati ga u tlo. Međutim, za sada još nije ekonomično Moramo vidjeti načane e, kako to činiti na ekonomičan način. Ako želimo imati 1,5 e, taj cilj, onda moramo imati e, efikasan CCS sustav. U, u Velikoj Britaniji smo imali neke probleme, to nije dobra vijest ali ćemo i dalje surađivati sa svim e, zemljama koje to žela. Kanada, Australija, Kina i tu imamo usku tehničku suradnju. Još nešto. E, s druge strane, što, što se događa s tim e, doprinosima i signalima? Ako pogledate što se s time događa, i čitate izvješće Međunarodne agencije za energiju, vidjet ćete e, da sve ono što se odnosi na e, ciljeve za ostvarenje e, cilja od manje od dva stupnja, vidjet ćete da to sve nije dovoljno. Iznos koji je potreban samo sa obvezima koje su na stolu od strane 187 zamalja je više od 33,3 bilijuna dolara. Njih ima, e, oni će se uložiti. Od toga 8 milijardi u energetsku učinkovitost, 5 milijardi u jedan drugi sektor. U registru UN-a imamo 187 zamalja koje su rekle da će učiniti to i to u sektoru energetike. To su velike mogućnosti i za Europsku uniju i zbog toga želimo izmijeniti naše dvije direktive, direktive, direktive o energetskoj učinkovitosti te direktivu o obnovljivim izvorima energije. I mislim da sam ovime manje više odgovorio na vaša pitanja. A ne, evo još jedno pitanje bilo o ekologiji i poljoprivredi. E, tada sam se bavio biogorivima. Jasno je da moramo podržati ekološku proizvodnju u poljoprivredi. Kad sam bio ministar u e, Španjolskoj došli smo do 1,5 milijuna hektara. No, najvažnije od svega jest da potrošači shvate razliku. I neka tržišta u Europskoj uniji cijene biološku proizvodnju, u drugim zemljama je razlika u cijeni prevelika. Stoga trebamo podijeliti doprinosa kako bi ovi poljoprivredni proizvođači dobili više potpore. O biogorivima tu smo počinili pogreške u prošlosti, to ne smijemo ponoviti u budućnosti. No postoji, no budućnost je puna potencijala za biogoriva. I komisija će pripremiti zakonodavstvo i naravno e, nastojat ćemo ne ponoviti iste pogreške. Um, imali smo problem, mm, na kraju smo stvorili još jedan, a sada moramo sve to riješiti. Zatim neko je spomenuo e, tržišne mehanizme, te probleme sa našim sustavom trgovanja emisija. U Parizu smo se stvarno trudili kako bismo postigli sporazum i to smo uspjeli ostvariti sa Brazilom, kako bi tržišni mehanizmi bili uključeni u konačni dogovor. No, važno osigurati da korištenje tih mehanizama doista dovodi do koristi u području klimatskih e, promjena. Vidjet ćemo, morat ćemo razviti te e, mehanizme, ali moramo osigurati da imamo nešto što je pozitivno i što će koristiti svima, a posebice okolišu sa Brzelom smo uspjeli. Netko je pitao što se dogodilo sa ETS-om. Imamo podatke o tome i poslaću odporu obrazloženje kako je ETS funkcionirao i koje su posljedice ovih mjera koje su poduzimane od 2008. do sada. Gospođa Gardini je pitala kako ćemo kontrolirati ove preuzete obveze na globalnoj razini. Čak i ako ne budemo imenovali e, krivce ili one koji ne poštuju obveze, svejedno će sve to e, vršiti pritisak e, i pritisak će dolaziti i iz javnosti. I oni koji ne budu ispunjavali svoje obveze, kaznit će ih e, građani. Ima tek nekoliko zemalja u svijetu u kojima javnost nije snažna. Zapravo, čak nije stvar o javnosti, već je tu stvar i nacionalne politike. No s ovim sustavom kojeg smo pokrenuli sa um, analizom, sa procjenom, moguće je potaknuti e, razinu ambicije kod zemalja. No još jedna stvar. E, ostali dioničari su snažni e, i vrše snažniji pritisak od političara. A ulaganja u, u ta područja su sve veća, baš kao i nova zaposlenja i otvaranje novih radnih mjesta. Tako da to je nezaustavljivo. Možda će jednostavno ići mnogo brže od INDC-ova. Gospodin Paolucci je govorio o jedinstvenom nastupu. Zatim, dakle, spomenuli smo dakle, 3,7 i 4,8 Mm, u oči Pariza dobro je da smo to promijenili. I naravno to se mora u potpunosti provoditi. A sada moramo vidjeti kako ćemo povećati razinu ambicije sa dva stupnja na pol. Komisija će pripremiti procjenu kako ćemo to učiniti, kako će to funkcionirati. I onda ćemo to dogovoriti i s ostatkom svijeta. Eto, ja se nadam da sam sve pokrio, ako nisam, ispričavam se. Svakako mogu poslati odgovore i pisanim putem. Ali poslat ću vam podatke o tome kako je sustav trgovanja emisija funkcionirao u različitim sektorima. Hvala vam povjereniče na vašim odgovorima. Mislim da su kolege Epi pe vrlo zadovoljni rezultantom konferencije o klimatskim promjenama u Parizu, a sada mislim da možemo završiti sa našom sjednicom. Sljedeća sjednica je 14. siječnja i želim svima sretan Božić i sretnu novu godinu. Hvala vam svima.